Ah, Uvažene kolegice i kolege, pogledajmo možemo li zamoliti kolege koji ne žele obrazlagati glasovanje da ili E, napuste prostoriju i porazgovaraju negdje drugdje ili ako ostaju da e, govore tiše kako bismo mogli proslijediti sa obrazloženjem glasovanja. Jer imamo čitav niz prijavljenih govornika. Za početak Daniel Hanan. Ne, ispričavam se. On će objasniti, zaboravio sam reći, e, svoje stajalište vezano uz Silvi Guillaume.